uredbi o financijskim uslugama. I sada prvo dajem riječ e, izvjestitelju gospodinu Balcu. Hvala lijepa. Kao izvjestitelj e, mogu reći da mi je iznimno drago da je danas nazočan Lord Hill tijekom ove rasprave. E, naš Zakonodavni okvir doveo je do toga da moramo provesti pregled stanja na tržištu. To ne znači deregulaciju, to znači da moramo imati sveobuhvatni pregled stanja što se tiče bankarstva, fondova, eh, propisa kojima se uređuje tržište. E, to znači također da moramo utvrditi gdje postoje nedostaci kako bismo ih uklonili. E, isto tako e, moramo vidjeti na koji način osigurati potrebnu transparentnost. Kada je došlo do financijske krize, bilo je očito da je potrebno unijeti određene izmjene Izmjene na kojima radimo e, bile su uspješne, e, promijenili smo strukture, uveli smo nova nadzorna tijela u banke i e, uveli smo obvezujuće standarde. Međutim, i nadalje ćemo uvoditi nove mjere ukoliko ustanovimo da postoje nedostaci i slabosti. Upravo zato, kao izvjestitelj, tražim eh, da komisija do kraja ove godine provede procjenu učinka u svim eh, sektorima financijskog tržišta. Ponajprije predlažemo sljedeća područja eh, koja je potrebno preispitati. Moramo vidjeti u kojoj mjeri su primjereni postojeći propisi. E, osim toga ne smiju postojati kontradiktorni propisi. Propisi moraju biti razumljivi i jednostavni za primjenu. Kao drugo, e, moramo voditi računa o srazmjernosti propisa. Za potrošače želimo zadržati raznolikost na tržištu, a isto tako ne želimo dovesti do prevelikog opterećenja za mala i srednja poduzeća. Osim toga, moramo voditi računa o tome da udovoljimo međunarodnim zahtjevima e, jer želimo osigurati da e, naši e, financijski akteri budu konkurentni. Tu moramo voditi računa i o ulozi Bazelskog odbora i i a Osim toga, moramo voditi računa o investitorima zakonodavni okvir ne smije služiti samo za informiranje, nego mora služiti potrošačima i investitorima. Moramo ukloniti prepreke za pristup unutarnjem tržištu što se tiče financijskih usluga. I na koncu ekonomski učinci. Mi želimo da financijsko gospodarstvo bude najsnažnije u onim segmentima gdje može ostvariti pozitivne učinke u realnoj ekonomiji. Upravo e, u tu svrhu potrebno je otvoriti mogućnosti. Za mene kao izvjestitelja za pučane to su bitna područja na kojima moramo ostvariti poboljšanja, kvantitativna i kvalitativna i zato nam je potrebna analiza, analiza koju će provesti komisija u suradnji sa europskim nadzornim tijelima. E, cilj mora biti e, unija tržišta kapitala koja mora biti stabilna i moramo udovoljiti e, zahtjevima zaštite potrošača. ukoliko e, vi, gospodine e, povjereniče, e, želite osnažiti gospodarstvo u Europskoj uniji putem unije tržišta kapitala moramo osigurati stabilnost i zato gospodine povjereniče nadamo se da ćemo ponovno o ovoj temi razgovarati za godinu dana nakon što komisija provede procjenu učinka. Hvala. A sada dajem riječ e, gospodinu Hillu, povjereniku. Izvolite. E, zahvaljujem. Hvala vam lijepa što ste me pozvali. Čestitam gospodinu Balcu na ovom sjajnom izvještaju u kojem ste tako jasno istaknuli važna pitanja. U potpunosti se slažem s tim da nam je cilj osigurati učinkovit zakonodavni okvir za financijske usluge. Kako bi se to dogodilo, moramo osigurati da ljudi znaju da će se propisi provoditi, ali isto tako da će biti srazmjerni i da će odgovoriti na okolnosti koje se mijenjaju. To je e, logika na kojoj cijeli projekt e, počiva u svezi sa Unijom tržišta kapitala. I stoga ovaj izvještaj i poziv na dostavu materijala e, smatram da su međusobno sukladni. E, nadovezao bih se na dva pitanja koja su spomenuta. Potreba za zakonodavnim okvirom koji potiče rast i e, potreba da mala i srednja poduzeća imaju pristup financijskim sredstvima. Jasno je da velike reforme koje smo uveli e, dovode do veće snage našeg financijskog sustava. A sada možemo konstatirati E, da e, je postojalo 40 različitih zakonodavnih akata i zato je iznimno važno da osiguramo da se ostvaruju željeni učinci. E, zahtjev za podnošenjem evidencije završava krajem ovog mjeseca, a na koncu ćemo obaviti preispitivanje oko 100 akata u narednih pet godina. E, to pokazuje i na koji ćemo način pratiti učinkovito zakonodavstvo u budućnosti, a u vašem izvještaju ima nekoliko vrlo zanimljivih preporuka. Potrebno nam je zakonodavstvo koje je srazmjerno ukoliko želimo stvoriti okruženje e, koje pogoduje rastu. Zakonodavstvo se mora pojednostavniti, a ipak ostvariti iste ciljeve. Ako može biti jednostavnije, trebamo ga mijenjati. Provest ćemo analizu, e, a isto tako jedan je od prioriteta e, olakšati pristup financijskim sredstvima za mala i srednja poduzeća. Ako želimo da poduzeća rastu, da otvaraju nova radna mjesta, e, moramo olakšati pristup kreditima i zato ćemo izgraditi Uniju tržišta kapitala. Zahvaljujem na prostoru koji ste ostavili za to u svom izvještaju. Među e, inicijativama e, koje su tu sadržane je i prijedlog e, za direktivu o prospektu. Osim toga, želimo ponovno pokrenuti jednostavnu sekuritizaciju, povećati sposobnosti bankarstva za kreditiranje. Vijeće je ostvarilo dogovor o tom pitanju u rekordnom vremenu. Nadam se da će tempo ostati isti. Ima jako puno korisnih preporuka u vašem izvještaju i stoga vjerujem da ukoliko i nadalje tjesno surađujemo, doista ćemo imati e, veliku šansu e, i osigurati da zakonodavni okvir e, ima pravu ravnotežu, da nam osigurava povjerenje potrošača i omogućava rast i ulaganja u cijeloj Europi. Zahvaljujem. Sljedeći govornik je gospodin Levandovski. Hvala predsjedavajuća. Poštovani povjereniče, nakon ove krize koja je započela kao financijska kriza, jasno je da mi trebamo uvesti sveobuhvatnu financijsku regulativu kako bismo osigurali sigurnost financijskih proizvoda, bankarstva i kako bismo osigurali makroekonomsku stabilnost. To znači da će doći do troškova i do sve kompleksnijih regulatornih akata a sada trebamo diversificirati ne bankovne financijske kanale. Moramo biti e, iskreni. Nećemo nikad doći do američkih razmjera. E, Zelena knjiga Europska komisije o uniji e, tržištu unija kapitala pokazuje nam kako trebamo nastaviti. Mi trebamo imati na umu uvijek međunarodni kontekst, konkurentnost na međunarodnom planu je važna, ali kao prvo trebamo osluhnuti kako se razvija tržište. To je jako važno u ovoj uredbi. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Stolojan. Zahvaljujem predsjedavajuća. Čestitam gospodinu Balcu i svim kolegama koji su marljivo radili na ovo vrlo dobrom izvješću. E, posljednjih sedam godina usvojili smo mnogo europskih uredaba i zakona o financijskim uslugama e, kao rezultat krize koja je bila namjera zadržati financijsku stabilnost, ojačati i zaštititi potrošače, izbjeći da ekscesi na financijskom tržištu e, idu na uštrb poreznog obveznika. Ovo je pravo vrijeme da shvatimo kako se provode naše regulative i koji su učinci i rezultati. Moramo shvatiti što je potrebno kako bismo proveli korekcije unutar europskog zakonodavstva. E, posebno cijenim prijedloge u ovom izvješću vezano uz pristup MSP-ova e, financiranju. Jedna od prepreka koja još uvijek postoji E, tiče se dugoročnog financiranja projekata. Hvala, gospodin Tang je sljedeći govornik. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Moram reći da europsko gospodarstvo ovako kako jest zato što postoji određena fragilnost, postoje poteškoće za postanje kapitala na tržištu. E, unija tržišta kapitala na europskoj razini moći će stimulirati rast inovacije, a države članice mogu svakako pridonijeti tomu da se kapital bolje iskoristi. Vrlo često e, se govorilo da 80% e, kapitala dolazi upravo iz tog sektora. Mi moramo stoga shvatiti da tržište kapitala treba bolje razviti, međutim treba postati i bolje financiranje sa strane banaka. Dakle, pokušajmo e, pogledati na uzore SAD-a gdje postoji kapitalizacija banaka e, koja je na bolji način uređena nego kod nas. Ovo izvješće je vrlo dobro, čestitam e, izvjestitelju. Zato moram reći da e, financijski sektor mora biti na usluzni realnom gospodarstvu jer je financijski sektor instrument i on se treba kao takav iskoristiti. Dakle, cilj naših e, propisa treba biti da financijski sektor bude na usluzi e, gospodarstvu i zato ga trebamo testirati i to periodički kako bi ta unija tržišta kapitala bila inovativna kako bi nam omogućila bolji rast. Samo na taj način moći ćemo prosperirati. Hvala. Zahvaljujem na vašem radu, gospodine Balc, na, ovom, na vašem radu na ovom dosjeu. Kao što smo rekli u proteklih pet godina, Europska unija je jako puno e, donijela propisa u pogledu financijskih usluga. Međutim, trebamo ići korak natrag, trebamo vidjeti što se događalo prije toga. Gospodin Balc je jasno rekao da ovaj pregled treba ići korak dalje u odnosu na kvalitativne izjave moramo reći da e, svako preispitivanje treba imati na umu ključne aspekte. Postoje preklapanja među dosjejima, posebice e, CRD4 gdje smo uveli nove elemente u zakonodavstvo, ali nismo uzeli u obzir standarde. Sličan e, problem se vidi sa emirom gdje je namjera bila da e, spriječimo e, neke pojave ali s druge strane smo povećali birokratizaciju. Nadam se da ćemo dalje surađivati sa komisijom e, u vezi sa preispitivanjem regulativa i kako bismo bolje riješili ovaj sustav za bolje donošenje propisa. Hvala. Sada gospodin Ježek. Hvala. Drago mi je da vidim da što vidim da su rezultati ovog izvješća dobri. U ovom trenutku e, kad e, se e, bavimo popravljanjem rupa koje postoje u zakonodavstvu, posebice u pogledu tržišta unija kapitala. Sključni aspekt ovog pregleda je da se pozove komisija da provede pregled stanja kumulativnih učinaka svih novih propisa koji su doneseni nakon krize. Ja podržavam ovo nastojanje. Po mom sudu e, ova procjena stanja mora uzeti u obzir različite akte Europske unije u pogledu financijskih e, usluga i način na koji ti akti interagiraju moramo riješiti postojaće manjkovosti koje su imale određene posljedice na tržišno natjecanje e, Europske unije na globalnoj pozornici. E, moramo shvatiti kako se možemo usredotočiti na e, jaču uniju tržišta kapitala. Zato je dobro što smo imali ove pregovore, zato što smo tako osigurali bolju tržišnu konkurentnost Europske unije na globalnoj razini i u odnosu na treće zemlje. Kao drugo, imamo bolji pristup e, za MSP-ove, financiranju. Samo na taj način imat ćemo održivi rast u Europi. Moramo osigurati da uredba na snazi ne e, zaustavi taj proces kako ne bismo imali prepreke za financiranje malih i srednjih poduzeća. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći govornik gospodin Demazi. Poštovana gospođa predsjednice, gospodine Hill, eh, kolega Balc. U Europskoj eh, uniji je potrebno E, uvesti promjene, a pametni propisi što se tiče financijskih e, tržišta e, ne moraju biti složeni u Americi. Postoji akt koji ima 30 stranica, a kod nas imamo tisuće stranica. Financijski subjekti kod nas žive o trošku poreznih obveznika a u Americi je situacija potpuno drugačija. E, kolega Balc e, je u svom izvještaju naveo neka ključna e, pitanja. Jako je važno vidjeti gdje postoje nedostaci, gdje postoje slabosti. Nedostaci što se tiče investicija povezani su i sa bilancama banaka, a gospodin Hill je u jednom govoru rekao da je zapravo e, bajka da će tržišta profitirati od e, unije e, tržišta kapitala. Ono što nam je potrebno je decentraliziran sustav i strogi propisi. Bivši predsjednik Središnje banke je s pravom rekao da je jedino rješenje bankomat. Hvala. Gospodin Gigol, izvolite. Poštovani gospodine povjereniče, poštovani kolega Balc, uvažene kolegice i kolege. Kao prvo, ja smatram e, da u ovom izvještaju imamo dobro e, težište za razliku od onoga što je rekao kolega Swindon. Ne radi se o zahtjevu za jednostranim dereguliranjem. Radi se o tome da treba izbjeći e, nepotrebno složenost i nepotrebna preklapanja, ali ne E, raditi da na jednostranom dereguliranju. S pravom je naglašeno da postoji nedostatak aktivnosti u određenim segmentima i e, postoje određeni e, nesrazmjeri i o tome moramo voditi računa. Jako je važno da krenemo od aspekta korisnika i stoga se postavlja pitanje nisu li financijski sustavi e, preskupi e, s obzirom na ono što se zbiva na tržištu. Ne ide li previše novca u džepove posrednika, a premalo u e, džepove štedišta? Da ne bi bilo nesporazuma, želio bih reći da u ovom izvještaju postoje dva nedostatka. E, kao prvo, financijska kriza nije prošla, e, samo je posustala. Ako pogledamo kamatne stope, onda možemo vidjeti da na tržištu ima previše kapitala za koji ne znamo kamo s njim. I slažem se s onim što je rekao Fabio Di Mazi. To ne možemo riješiti e, na način da riješimo neke sitnice na financijskom tržištu. Moramo imati politiku koja će usmjeravati višak sredstava i osigurati investicije. I zato pozivam e, izvjestitelja da e, vodi računa i o e, silnicama na financijskom e, tržištu. A posebno moramo voditi računa o rizicima kako ne bi došlo do novih rizika u bilancama banaka što se tiče e, rezultata klimatske konferencije, sigurno ste i vi, e, gospodine Hill, e, primili to na znanje. Čekamo vaše mjere. Gospodin Wolf. Hvala. Keynes je rekao da ako imate e, dug od 100 e, dolara prema banci, onda imate problema. Ako imate milijuna, onda nemate problema. Financijska kriza je dovela do toga da neki duguju milijune, ali zapravo porezni obveznici imaju problem. Ovo izvješće uredba o financijskim uslugama će izbjeći da se to ponovno dogodi, ali također podcrtava da moramo smanjiti e, opterećenje, zato što to košta jako puno za financijska e, poduzeća u Europi. Međutim, smanjivanje regulative je e, bitno i Europska unija e, čiji je član Velika Britanija trenutno se suočava sa mogućim izlaskom Ujedinjene kraljevine. Sada što sve više E, tvrtka koje se bave sa finanskim uslugama SAD shvaćaju da ako se žele suočiti sa e, ovim regulativama u Europskoj uniji, onda moraju podržati izlazak e, Velike Britanije iz Europske unije. Gospodin Mono. Poštovani povjereniče, dragi kolege, Žao mi je što ovaj, ovo izvješće ne govori o nekim glavnim temama kao prvo, e, bankarsko odvajanje. Sve su e, regulative uzaludne ako ne stanemo na kraj rizicima kao što su scheme univerzalnih banaka koje se igraju ruleta sa e, novcem ulagača. Rizici se poduzimaju i zarađuje se na leđima drugih, a svi prihvaćaju status quo. Mi ne samo da ne štitimo građane, nego od 1.1.2016. godine sa bankarskom unijom činimo upravo suprotno. Prošli zadnji primjer takve katastrofalne politike odvio se u Italiji u prosincu. Mi moramo zaštititi e, poduzeća i e, kućanstva. Zatim moramo paziti da ne otvorimo Pandorinu kutiju sa e, takvim politikom koja podržava ovako ponašanje bank, bankama. na unutarnjem tržištu potrebe poduzeća previše su eh, postoje ogromne potrebe za eh, financiranjem a nažalost eh, Europska komisija podršava stvaranje tržišta koje je utemeljeno na zajmovima iz Ujedine kraljevine. Sljedeći govornik gospođa Morva, izvolite. Povjerenik je osoba kojoj bi htjela obratiti se s pitanjem. Ova nova uredba, imajući na umu stajalište e, potrošača, uzima u obzir tri važne točke. Kao prvo, e, sveobuhvatne informacije koje se trebaju dati potrošačima. Drugo, u pogledu banaka one imaju odgovornost to se također ovdje e, spominje spominje se e, nadzor banaka kaže se da je takav nadzor solidan kako treba biti i sada pitanje povjerenče znate da u mojoj državi u Mađarskoj mi imamo veliki problem društva to se ne događa zapravo samo u Mađarskoj nego i drugim državama članicama Europske unije ljudi su uzeli kredite u stranim valutama i mnogi e, ljudi su došli u napas da uzmu ovakav kredit zbog prihvatljivih uvjeta. E, sada postoje nova očekivanja. Zašto tek sada govorimo o informacijama koje se trebaju dati potrošačima, o rizicima koji se mogu e, dogoditi? Zašto je to nešto novo? E, zašto E, što vi mislite da Europska unija može učiniti za tisuće ljudi koji su uzeli kredit u stranoj valuti i sada su iznevjereni? Zahvaljujem. Hvala. E, hvala predsjedavajuća. Kao prvo želim čestitati kolegi koji je napisao ovakav dobar tekst. E, zahvaljujem i predsjedništvu na ovoj raspravi koja bi nam trebala omogućiti da bolje oblikujemo financijske politike Europske unije za našu budućnost. Mislim da se sada bavimo dvama projektima, to je bankovna unija koju trebamo okončati i e, uniju tržišta kapitala koja bi nam trebala omogućiti da poboljšamo E, naše tržište unutar e, eurozone i e, na tržištima koji su izvan europodručja kako bismo našli više financijskih sredstava za financiranje projekata. Mislim da su to dva velika projekta, dva prijedloga o kojima se sada raspravlja. Zbog toga sam ja u nezgodnom položaju moram reći da s jedne strane moramo prestati razmišljati o državnom dugu kao nečemu e, što ne obuhvaća nikakav rizik. To nije tako, jer bi moglo doći do fragmentacije europodručja. E, moglo bi nas e, odvesti u prošlost i ono što je u prošlosti bilo sa opticajem kapitala. Ja se nadam da smo sada odobrili E, dobre propise u financijskom području. E, neki međutim misle da ne trebamo donijeti dalje propise. Ipak mi smo prilično daleko od prekomjernog reguliranja. Hvala gospodin Luz. Zahvaljujem predsjedavajuća, povjereniče. E, ja se želim usredotočiti na jedno pitanje koje je jako važno, a to je štednja štedni ulozi. Kad banka ima probleme, onda što e, rade vlasti kako bi riješile problem, kako bi popunila rupe? E, čini mi se da sada vlasti više neće moći intervenirati. E, kako se koriste štedni ulozi banaka i koji su planovi Europe u vezi s time? Jer čini mi se da se sve treba provesti u dogovoru. Kako to da banke Sjeverne Europe moraju intervenirati za e, banke sa juga Europe? Evo to je veliko pitanje na koje treba odgovoriti. Kako možemo izbjeći da se to ponovno dogodi? E, I meni je jako drago što sam izvjestitelj u Sjeni za moj klub, pa da mogu reći svoje mišljenje e, po tom pitanju. Hvala. Gospodin Vegas, hvala. E, kriza iz 2007. godine e, je takva da smo zapravo postavili krivu dijagnozu. Mislimo da se financijski sektor može regulirati. E, mi imamo iluziju da možemo urediti interese banke i da možemo to usporediti s interesom građana radnika. Jedinstveni mehanizam sanacije nije rješenje za finanski sustav, kao što smo nedavno vidjeli u Portugalu, gdje su informacije prikrivene, manipulirane e, uz pristanak e, supervizora. Velike institucije, finanske institucije, one koje su prevelike e, da bi propale, daju nam dojam da se nešto čini, a zapravo se ništa ne događa. Javni nadzor financijskog sustava je jedino moguće rješenje, a s vremenom ćemo vidjeti da smo bili u pravu. A sada gospodin Borgecio, e, koji zapravo nije prisutan u vječnici, dakle onda dajemo riječ gospođi Gil. Izvolite. Hvala povjereniče, poštovani izvjestitelju. Kao prvo čestitam na ovom izvješću. Ja mislim da smo tu pronašli dobar balans između poboljšanja e, financiranja stvarnog gospodarstva, a s druge strane smo također procijenili kumulativne učinke e, uredbe o financijskim uslugama Europske unije. Tako smo pronašli rupe, nedostatke, međutim nismo uspjeli u deregulaciji. E, mi vidimo koliko je danas važno da ne zaboravimo lekcije iz prošlosti, lekcije koje smo naučili od financijske krize. E, to nam je potrebno za bolji e, regulatorni okvir. Ova inicijativa Unije kapital nije rješenje za sve koje će riješiti, koje će nam dati dobru razinu rasta Imamo i tu i alternativne izvore financiranja e, koji su jako bitni za Europsku uniju, a ne samo oni instrumenti gdje smo razvili e, tržišta kapitala. Sada je izazov e, to da govorimo o uniji financijskih usluga. Možemo li imati slobodno cirkuliranje tih sredstava? E, sada treba govoriti o tome jer inače europski investicijski fondovi će ostati samo kap u moru u odnosu na američku situaciju. Komisija mora sada riješiti nacionalnu fragmentaciju i to hitno. Treba djelovati i e, na taj način maksimizirati potencijal koji imamo i samo na taj način ćemo imati e, pravo tržište kapitala i imat ćemo financiranja koja će biti pristupačna. Na taj način će investitori e, prosperirati. Hvala. Prije nego što prijeđemo na postupak e, spontanog javljanja za riječ. Molim sve kolege za suradnju. Molim vas, e, držite se određenog vremena e, govorenja, zato što već kasnimo. Moram da, mogu dati riječ samo pet govornika. Gospođa Maletić je prva, izvolite gospodine predsjedavajući pozdravljam povjerenika i čestitam izvjestitelju na izvrsnom izvještaju. E, pozdravljam napore uložene u definiranje mjera za uspostavu unije tržišta kapitala. očekujem da će te mjere a posebno razvoj sekuritizacijskog tržišta i revizija direktive o prospektu ispuniti cilj lakšeg pristupa malim i srednjim poduzećima kapitalu na tržištu važno je da naši napori u razvoju financijskih tržišta na europskoj razini pridonesu daljnjoj konvergenciji na način da države i njihovi poduzetnici koji imaju slabo razvijena tržišta kapitala mogu iskoristiti sve prednosti unaprijeđenih europskih financijskih tržišta naravno pritom ne smijemo zaboraviti da istovremeno države članice moraju odraditi svoj posao a to je provesti strukturne reforme usmjerene na poboljšanje poduzetničke klime a bankovni sustav mora dati jaču podršku malim i srednjim poduzetnicima kroz prošireni izbor e, modela financiranja. hvala.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 Želim podržati ovo izvješće koje nam je sada predstavljeno zato što nakon što sam ga podrobno proučio zaključio sam da ono dobro prikazuje situaciju na tržištu financijskih usluga u Europi. To pokazuje različitost situacije u Europi i u SAD-u i mi moramo osigurati pristup financiranju i investicijama za naša poduzeća i moramo našim industrijama dati prostora za inovacije. Isto moramo učiniti za financijski sektor. Ova politika naravno ne smije ostati samo još jedan instrument, nego mora biti djelotvorna a njen e, efekt, njen e, učinak mora biti regulacija tržišta. Ne slažem se s onime što je jedan kolega e, s ljevice rekao. On nije htio podržati regulaciju tržišta. S druge strane, ne slaže se s time da financijsko tržište nije centralizirano. To nije sukladno. Hvala. E, čitavo pitanje financijskih transakcija je važno za potrošače, posebice u Grčkoj. Banke su u Grčkoj dokapitalizirane i e, narod je zbog toga mnogo patio i razne naknade i nadnaknade i naknade na naknade su mnogo opteretile građane mnogo se plaća za jednostavne bankovne transfere zatim naknade za korištenje kreditnih kartica su isto tako vrlo visoke to bogađa i mala poduzeća a što se tiče velikih E, poduzeća ona uživaju mnoge povlastice u odnosu na mala. Sve to znači da banke kasne sa podnošenjem e, dokumenata koje trebaju podnijeti. E, najveći uzrok tome su ljudi koji ne uspijevaju, odnosno najviše pate od toga ljudi koji ne uspijevaju e, otplatiti svoje zajmove. Moramo tome stati na kraj. Hvala. Gospodin Jakovčić. Tržišta kapitala. Pa i podciljevi su dobro postavljeni. Želimo bolji pristup potrošača kreditima, želimo više ulaganja želimo olakšati pristup srednjim i malim poduzećima financijskim uslugama svih financijskih institucija u europskoj uniji. dakle ciljevi i mnogi drugi podciljevi ne samo ove koje sam naveo su dobro postavljeni ali mi moramo učiti od naših grešaka moramo učiti od onoga što je izazvala financijska kriza i pogotovo moramo učiti od onoga što su banke činile građanima u smislu klasičnih financijskih prevara. čitajte ono što su banke učinile građanima koji su uzimali kredite u švicarskim francima svojedobno u mnogim zemljama europske unije. to je klasična prevara. molim da to uzmete u obzir i da brinete o tome u budućnosti. Hvala vam lijepa što ste mi dali riječ, gospodine predsjedniče. Financijska kriza još uvijek e, žari i pali po Europi i njeni učinci su i danas vidljivi. Naravno, postoje bolje i lošije vijesti, ovisno gdje tražimo. Međutim, naši građani nisu osjetili poboljšanje situacije, a isto vrijedi i za mala i srednja poduzeća. To znači da sve o čemu sad govorimo, promjene zakona e, o financijskim tržištima, sve to se mora poduzimati na temelju vrlo pažljive analize. U suprotnom nećemo uspjeti napredovati. Pitanje je zašto mi poduzimamo sve ove korake zato što moramo misliti i na građane na e, male ljude ne samo na banke i velike e, aktere na financijskom e, tržištu hvala sada želim podsjetiti zastupnike na to da nažalost nemamo više vremena, ali u skladu s pravilom broj 12 svoje govore, ako ne prelaze 120 e, riječi, možete podnijeti na pismeno. Hvala lijepa. Sada dajem riječ povjereniku. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i hvala vam na ovom na ovoj lepezi različitih e, govora. Ova rasprava ukazuje na činjenicu da financijski sektor ima posebno mjesto u e, europskom gospodarstvu. E, financijski sektor je sredstvo, a ne e, sam sebi svrha i on je potreban za naše društvo zato što pruža mogućnosti za građane u pogledu zapošljavanja. Isto tako građanima omogućuje da planiraju svoj život, svoju starost starosti za slučaj da se razbole. I u tom svjetlu e, razni zakoni koji smo donijeli kao odgovor na financijsku krizu, važno je, kako i naglašava ovo izvješće gospodina Balca, da provjerimo da svi ti zakoni funkcioniraju kako treba. Ovdje ne želimo e, preispitati temeljnu strukturu reformi koje smo proveli, nego želimo postaviti pitanje ako zadržimo financijsku stabilnost e, na način na koji to pokušavamo sada, e, hoćemo li ili nećemo ugroziti e, sposobnost Europe da stvara radna mjesta u budućnosti. Znači pitanje je ravnoteže. Moramo ostati konkurentni na globalnoj sceni, a moramo i zadržati povjerenje potrošača na tržištima. mislim da e, je e, činjenica što nam se približava e, kraj prve faze pregleda da ćemo uspjeti vidjeti na koji način funkcioniranju, funkcioniraju svi propisi koji su donijeti, postoje li preklapanja i postoje li nedostaci koje ćemo morati riješiti. I kad dobijemo te detaljne informacije, na temelju toga ćemo izgraditi svoju analizu i preporuke. Kada dobijemo sve te detaljne informacije, o tome ćemo raspraviti s vama i ja se radujem uskoj suradnji s parlamentom da pre prevaziđemo sve prepreke koje ste vi danas ovdje spomenuli da stvorimo jedinstvenu uniju, jedinstvenu uniju tržišta e, kapitala. Hvala lijepa. Gospodine Hill, sad riječ dajem gospodinu Balcu izvjestitelju. Mikrofon, Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama na vašem sudjelovanju u raspravi i vašim doprinosima koji su bili iznimno korisni. Osvrnuo bih se na ono što nam je najvažnije. Nakon pet godina rada na reformi bankarskog nadzora i sada kada očekujemo kreiranje unije tržišta kapitala došao je trenutak da se osvrnemo i provjerimo učinak uvedenih poboljšanja. Stoga sam zadovoljan time što je komisija poduzela prve korake u pravom smjeru. U toku je rasprava sa svim subjektima. Smatramo da je to pozitivno a nadamo se da će komisija uzeti u obzir argumente parlamenta. Osim toga smatramo da je revizija direktive cld 4 direktive o obveznom kapitalu, nešto što je iznimno važno, posebno za mala, male i srednje bankovne institute. Odbor Ekon s pravom traži da se svake godine provodi e, preispitivanje razmjernosti propisa. Istodobno, kod procjene učinka e, smatramo da e, treba imati kompletan uvid i kompletnu sliku E, kako bismo imali uvid u uzajamne učinke različitih propisa, a na taj način bolje možemo ostvariti željene ciljeve. Za to e, su nam potrebni bolji propisi što se tiče financijskog sektora, a tu e, Europska komisija ima posebne obveze, a isto tako nadzorna tijela, kao i Europska središnja banka. Na njima je da provode koordinaciju jer ta koordinacija mora biti bolja. Tehničke pretpostavke moraju biti srazmjerne i izvedive. U tom kontekstu e, računam na vas, gospodine povjereniče, i zahvaljujem. Hvala. Ovime zaključujem raspravu. Sutra ćemo glasovati. Sada prelazimo na sljedeću točku.